redu jeste e, izvješće gospođe Belije prijedlog e, o pristupu genetskim resursima te poštenoj pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihovog korištenja u Uniji. Gospođa Belije, imate riječ, vi ste izvjestiteljica, imate riječ na četiri minute i možete nam predstaviti svoj, svoje izvješće. Dakle, evo imate sada četiri minute i dobit ćete još dvije minute na kraju rasprave naravno ukoliko ne potrošite odmah svo vrijeme, onda možete dobiti dodatno vrijeme kasnije. Hvala. Gospodine povjereniče, dragi kolege, nakon osam godina, nakon već dosta godina, od 2010. godine, pregovaramo o ovom pitanju i sada smo došli do jednog novog koraka tako što smo usvojili strategiju za bioraznolikost i nakon protokola iz eh, Nagoje. Eh, protokol kojeg imamo, e, trebamo ga primijeniti i naročito ga trebamo primijeniti prije sljedeće konferencije Ujedinjenih naroda 2014. godine. Na taj način ćemo dokazati da poštujemo naše međunarodne e, ugovore. Bioraznolikost je naš glavni kapital. Sandrin, e, prevoditelji traže da usporite, da govorite sporije ili čitate sporije jer vas prevoditelji ne mogu pratiti, a ne možemo ni mi. Mm. Naravno, pustit ćemo vas da nešto dulje govorite ukoliko vam je to neophodno. U redu, hvala, pokušat ću govoriti nešto sporije. Dakle, izvješće o kojem trebamo glasati sutra trebamo primijeniti protokol iz Nagoje i ratificirati ga prije sljedeće konferencije Ujedinjenih naroda 2014. godine. Na taj način ćemo ispoštovati naše međunarodne obveze na području bioraznolikosti. Bioraznolikost je naš osnovni kapital i ne smijemo izgubiti taj kapital jer e, se on ugrožava sve više i više. Jedna trećina E, vrsta, e, životinskih vrsta je ugrožena i e, to se sve više i više nastavlja. To ima negativne posljedice na naše društvo, a također će imati negativne posljedice i na naše gospodarstvo kao i na naš okoliš. Ovo izvješće ima politički značaj u odnosu s našim međunarodnim partnerima. Radi se o protokolu kojim se uspostavlja sustav E, održivog razvoja za sve nas, za čitav svijet i također dovodi nas u jednu situaciju u kojoj ćemo ispoštovati norme koje su bitne našim građanima. Također ovo ima i europski značaj u međunarodnim pregovorima o bioraznolikosti. Europa je postala ključni akter e, omogućili smo usvajanje protokola iz Nagoje. Rezultat glasovanja e, sutra će nam omogućiti da imamo značajno mjesto u e, budućim međunarodnim pregovorima, što znači da sama uloga Europe ovisi o našem glasovanju sutra. Također o glasovanju sutra ovisi i e, održiv e, gospodarski model, to je jako bitno ne samo za očuvanje bioraznolikosti, već isto tako i za mnogobrojne gospodarske sektore, istraživanje i tako dalje, sve one sektore koji ovise o bioraznolikosti. Ovo će nam omogućiti da imamo ravnopravan pristup genetskom materijalu, da promičemo inovacije uz poštivanje ljudskih prava. Od ratificiranja ovog protokola ovisi i povjerenje naših međunarodnih partnera. Nadam se da nećemo izgubiti svo njihovo povjerenje koje smo gradili godinama i to samo ne za vrijeme pregovora o bio E, bioraznolikosti, već i za vrijeme pregovora o drugim pitanjima. Europa ne smije biti odsutna kada se radi o bioraznolikosti i o e, pregovorima vezanim uz klimatske promjene. Stoga moramo ubrzati ovaj postupak kako bismo ispunili zacrtane ciljeve na našem međunarodnom dnevnom redu. Stoga protokol iz Nagoje neće biti dovoljan ukoliko nemamo europsku uredbu kojom ćemo primijeniti ovaj protokol. Zbog toga želim se zahvaliti zahvaliti e, kolegi izvjestitelju iz Sjene koji mi je pomogao u radu na ovom protokolu kako bismo mogli izraditi jedan solidan stav e, kojim ćemo uravnotežiti prijedlog komisije i u kojem će se otklikavati stav parlamenta. Mislim da zaista trebamo odbraniti stav ovog izvješća koji će omogućiti konkurentnost u Europi. Također će omogućiti omogućiti e, osnivanja Europskog fonda za bioraznolikost. Na taj način će Europska unija imati jako zakonodavstvo koje će omogućiti sprječavanje biopiratstva. Svi mi imamo odgovornost prema tom pitanju, stoga od vas tražim, dragi kolege, da e, glasate za ovo izvješće odbora e, za zaštitu okoliša i da nam pomognete da što prije ratificiramo protokol iz Nagoja. Hvala. Sandrin, hvala. Predajemo riječ povjereniku Potočniku koji će nam objasniti koji je stav komisije. Thank you. Honorable Chairman, members of Zahvaljujem. Najprije se moram e, zahvaliti izvjestiteljici Sandrine Belije na radu na ovom veoma bitnom predlogu. Također se želim zahvaliti i izvjestitelju u Sjeni kao i izvjestiteljima odbora za mišljenje. Drago mi je da je Europski parlament posvetio toliko vremena e, ovoj uredbi. Svjesni smo da su vaše interne rasprave po ovom pitanju i postupovnom načinu da se napreduje, da to sve nije bilo lako. Radi se o složenom pitanju e, pristupa e, genetskim materijalima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizilazi iz njihova korištanja. To su sve jako komplicirana pitanja. S druge strane, tu se govori također i o očuvanju bioraznolikosti kao i očuvanju suvereniteta i prava suvereniteta svih e, država članica, prava e, očuvanja tradicionalnih znanja autohtonih e, gradova, a s druge strane također to ima utjecaj i na naša gospodarstva. Evo, od velikog je interesa za Europsku uniju da pazimo i na to pitanje. Moramo raditi na zaštiti poduzeća kao i na e, daljem promicanju e, istraživanja. Stoga u ovom prijedlogu možemo pronaći odredbe koje će uravnotežiti prijedlog Europske komisije. Naravno, sada ne ne možemo više pregovarati, već e, moramo vidjeti što je već usaglašeno. Izvješće koje vam je predstavljeno i o kojem ćete glasovati sutra bi mogao biti solidan temelj za pregovore europskih institucija o ovom području. Jasno je da za komisiju to neće biti lako, naročito u nekim dijelovima. E, stoga je jako bitno da e, gospođa Belije dobije mandat kako bi se trijalog e, mogao, kako bi trijalog mogao početi što je prije moguće. Nemamo mnogo vremena budući da se do sedmog mjeseca sljedeće godine mora ratificirati protokole iz Nagoje. Stoga ne možemo si dopustiti dalje kašnjenje moramo u sljedećim tjednima i mjesecima raditi na pronalaženju dogovora među svim europskim institucijama i na krajnjoj verziji ovog teksta. Na Europska unija mora ratificirati ovaj protokol iz Nagoje što prije, jer inače na sljedećem sastanku stranaka potpisnica protokola iz Nagoje koji će se održati 2014. godine nećemo moći sjediti za istim stolom sa svim drugim, već ćemo biti tu samo kao promatrači i nećemo moći glasovati. A to će imati značajan utjecaj na našu e, moć odlučivanja o tome na koji način će se primijeniti protokol iz Nagoje. Nećemo moći više sudjelovati u donošenju bitnih odluka i to će škoditi interesu Europske unije kao i interesu poduzeća iz Europske unije koje žele pristupiti genetskim materijalima i na taj način ćemo također oslabiti i naše inovacije. Mnoga poduzeća više neće imati pristup e, genetskim materijalima i Stoga, ukoliko ne budemo usvojili mjere o ovom pitanju pravovremeno, to bi moglo dovesti, e, to bi nas moglo navesti da mislimo da zapravo ne postoji zakonodavstvo o e, pristupu genetskim materijalima u Europskoj uniji. Mislim da Zbog toga bi države članice mogle e, na svoju inicijativu uvesti u nacionalno zakonodavstvo rješavanja ovih pitanja, što naravno ne bi bilo u interesu zajedničkog tržišta i ne bi rezultiralo traženom produktivnošću koja je neophodna za naše istraživače. Kao što znate, protokol iz Nagoje je e, set odluka, niz odluka o pristupu genetskom materijalu, očuvanju bioraznalikosti u e, razvijenim zemljama. Iz ovih zemalja se e, pruža pristup genetskom materijalu korisnicima i mi moramo ispuniti dio onog što smo obećali, što znači da moramo e, zajamčiti sukladnost korištenja ovih genetskih materijala, a cilj ove uredbe o kojoj raspravljamo danas je da se stvori zakonodavni okvir za usklađivanje u Europskoj uniji. Ukoliko imamo namjeru eh, prihvatiti ovakve eh, mjere i onda ih moramo usvojiti. Ukoliko ih ne usvojimo, onda treće zemlje neće nam omogućiti pristup genetskom materijalu. Stoga, ukoliko odgodimo usvajanje e, ovih, e, ovog izvješća i ukoliko ne ratificiramo protokol iz Nagoje, to neće biti u interesu Europske unije i imat će štetan učinak na naše e, međunarodne obveze također će nas onemogućiti da zaštitimo bioraznolikost te nećemo biti e, kredibilni partneri prema našim e, međunarodnim partnerima. Drage kolege, budući da postoje različita mišljenja institucija prije početka trijaloga, moram reći da to nije ništa novo, zato i služi trijalog kako bismo pronašli zajednički temelj za pronalaženje rješenja. Siguran sam da ćemo kroz trijalog pronaći način da dođemo do kompromisa i zadovoljavajućeg rješenja. To će biti dobro i za Europsku uniju i za europske istraživače, europska poduzeća i bioraznolikost. Još uvijek se sjećam vrlo dobro da ste mi mnogi vi e, sa puno entuzijazma pomogli u Nagoji da se dođe do E, dogovora o tekstu kojim će se očuvati bioraznolikost sve europske institucije civilno društvo i nevladine organizacije su zajedno radile na pronalaženju rješenja za ovo ovo bitno pitanje sada je vrijeme da se ponovno prisjetimo tih dana i da udružimo ponovno snage Postići dogovor o ovoj uredbi je u interesu Europske unije, to je u interesu svih nas, a ne samo u interesu europske industrije i moramo ispuniti preuzeta obećanja. Zahvaljujem. Hvala povjereniče. U Dajem riječ gospođi Krajzler u ime odbora Envi. Uvaženi kolege, prije nekoliko mjeseci u ovom istom e, domu su se naše ruke podigle kako bismo uklonili e, tabu e, biopiratstva i tog hrljenja prema zelenom zlatu. Tada smo rekli ne koncentriranju genetskih materijala, nismo ih dali nekolicini tvrtki industrializiranih razvijenih zemalja, rekli smo ne E, krijumčarenju, korištenju e, ilegalno dobivenih e, genetskih materijala. Protokol iz Nagoje danas je jedino sredstvo za borbu protiv biopiratstva. A ta borba protiv biopiratstva jeste štićenje prava do stanovništava, očuvanje planeta, očuvanje prehrambene zdrave industrije. Komisija nas je čula Izvjestitelj je napravio odličan posao, iznio uravnotežen uravnoteženo izvješće, dakle budimo onda dosljedni sami sebi i molim vas da sutra izglasamo taj dokument. Ne vidim gospodina Bovea u vijećnici, on je trebao u ime odbora Agri uzeti riječ. Bilo bi jako važno čuti ga. Nadam se da će doći kasnije. Kada dođe da ću mu riječ, a sada na minutu dajem riječ gospođi Levin u ime odbora za ribarstvo. Uvaženi predsjedniče, hvala. Želim zahvaliti Sandrin Belije i svom kolegi Janu Hačtonu, čije je mišljenje usvojeno apsolutnom većinom na odboru za ribarstvo, što je jako rijetko u tom odboru i svi amandmani izvjestitelja su potom e, usvojeni u strane odbora LID i takva suradnja između odbora Envi i Peš su isto tako rijetki. E, mišljenje gospodina Hočtona o ova dva važna pitanja je bitno. Najprije daje ekspertno konkretno e, se govori dakle o autohtonim e, zajednicama i to je nešto što se nalazi u protokolu, ali nedostaje u prijedlogu komisije. Pod broj 2 prepoznaje isto tako mogućnost Europske unije da proširi doseg protokola na aktivnosti koje se događaju u međunarodnim vodama, dakle između e, isključive ekonomske e, oblasti. To je e, izvan, dakle dalje od 20 milja teritorijalnih voda i to je od velikog, velikog značaja. To predstavlja više od polovine svijeta. Polovina svijeta je izvan nacionalne jurisdikcije. Hvala. Hvala Izabel. Sada prelazimo na govornike u ime klubova zastupnika. Dvije minute u ime EPP-a ima gospođa Gutierrez. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala svima koji su uzeli, koji su javili za riječ. Hvala i Sandrini. Molim vas da budete puni razumijevanja kako bi ovaj dokument nastavio svoj put. Ovaj dokument e, je u međunarodnom jednom sustavu, to mora biti jasno. Ja sam to na klubu zastupnika objasnila i rekla da je važno poduprijeti ovaj dokument. Zašto? Pa zato što u Europskoj uniji ima previše zakon, odredbi, e, sustavi su pretrpani do e, mjerama, ali ovdje se radi o međunarodnom dokumentu. Dakle, mi bismo trebali sudjelovati u tome i ja bih htjela da komisija bude snažna. Moj klub zastupnika treba poduprijeti ovaj dokument. Protokol iz Nagoje ima razlog zašto postoji. Naravno, zemlja podrijetla. Dobro, da, treba izbjeći bilo kakvo vidove eksploatiranja. No, to je jedan instrument koji još nije dovoljno sazreo. Mi moramo ipak izraziti podršku tom procesu, ali treba će nekoliko godina da se to napravi kako treba. Evo, kad spominjemo prava, na primjer, pa ta prava još nisu definirana nedostaje čitav niz instrumenata kad govorimo o znanosti, što je s tim genetskim materijalima koji dolaze iz ove ili one e, regije, zemlje. Dakle, komisija mora biti jasna i inzistirati na tome da se bude, da budu precizni, jer to će stvoriti brojna iščekivanja brojnih e, naroda, zemalja i neke korporacije mogu baciti oko na razne stvari. Ovdje se govori o jednom sustavu gdje ne može biti retroaktivne primjene, jer ukoliko ovo sve ne bi prošlo, onda oni koji ne pristanu na taj sustav bit će odgovorni. Hvala za socijaliste, gospodin Pavel ima riječ. Prije se govorilo da se nije radilo o bioraznolikosti, već o primjeni e, protokola iz Nagoje. Ja sad vidim da se radi i o povjerenju e, Europske unije, jer ako ne dobijemo mandat, onda protokol iz Nagoje neće biti ratificiran tijekom ovog saziva parlamenta. Europska unija neće biti onda u stanju sjesti za pregovarački stol u 10. mjesecu 2020. 2014. I ne biti za tim stolom znači da smo mi na jelovniku. Pristup genetskim materijalima je nešto o čemu će se raspravljati bez nas. To treba biti jasno. Najštetniji učinak bio bi da izgubimo svaku vjerodostojnost koju je Europska unija izgradila proteklog desetljeća. Ja podržavam sve, e, pozivam da sve kolege da izraze podršku ovom izvješću i da daju mandat za početak pregovaranja, iako neke stvari neće biti prihvaćene. Samo u tom slučaju možemo se boriti za najbolji rezultat, e, pregovarati sa vijećem i na sljedećoj konferenciji e, gdje nikad u 2014. E, godine možemo sjesti pregovarati zajedno. Hvala. Sada u ime liberala gospodin Žarbandi. Nakon 18 godina pregovaranja odjednom u listopadu 2010. godine smo ugledali bijeli dim odjednom je došlo do dogovora u vezi sa e, protokolom iz Nagoje. Ja sam bio tu i ugledao taj bijeli dim. E, e, dakle, oni koji su htjeli pregovarati i on, dakle, nesporazum između onih koji su htjeli pregovarati i onih koji nisu htjeli pregovarati odjednom je nestao i mi zastupnici Europskog parlamenta smo e, čestitali na tom e, uspjehu i to je predstavljalo korak na budućnost i ratifikacija je bila još ta zadnja prepona koju je trebao preskočiti. No, izgleda da je to bil, ispalo malo teže nego što je predviđeno jer ovih zadnjih nekoliko dana brojne tvrtke su a, koje su aktivne, odnosno koje su aktivne u upotrebi genetskih materijala izgleda da imaju neke poteškoće. I E, da li je e, njihova, njihova glavna poteškoća e, pravna neizvjesnost ili ne znaju što misle o podjeli te koristi. To mi još nije jasno. No, ima dvije, još nekoliko stvari koje su važne. Cijena, cilj ovog prijedloga jeste dakle da se obavljaju istraživanja o na genetskim materijalima. Dakle, poljoprivrednici i trgovci nisu izravno pod, izloženi ovoj odluci. Ugovori e, FAO-a su e, zajamčeni. Dakle, njih se ne dira. Evo dolazim do zaključka. Dakle, neki e, u ovom izvješću vide crvenu liniju i to su nove primjene, ali meni je rečeno da bez novih primjena ovo je, ovaj dokument je suvišan jer 90% svih genetskih e, materijala su već e, e, zaštićeni dakle bez ovih novih primjena nema nikakve koristi, govorimo samo o 10% genetskog materijala. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Da li je istina da bez nove, novih uporaba genetskog materijala mi stvaramo samo papirnatog tigra koji nam e, neće biti od e, neke koristi. Hvala. Hvala kolega. Imamo još nekoliko govornika. Gospodin Dorfman, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, štovane dame i gospoda. Evropska unija u svijetu vodi u uzgoju, i prodaju, ali i izvozu sjemenskog materijala i mm, biljaka. I to ne rade samo veliki koncerni o kojima se govore, to rade i mala i srednja poduzeća u čitavoj Europskoj uniji. Mislim da će ta poduzeća biti vrlo sretna ako dobiju jasnu zakonsku regulaciju kakav im može biti pristup do genetskog materijala. To stvara pravnu sigurnost i osim toga kod njih olakšava pristup novim genetičkim resursima koji je apsolutno nužan za svaki posao uzgoja jer inače bez toga nije uopće moguć takav posao. Međutim, ne smijemo uvoditi pravila kao da pravilo recimo da koja bi uzgoj u Europi učinio manje konkurentnim u odnosu na ostatak svijeta. Prema tome mislim na pet točaka kod ratifikacije ovog protokola koje moramo uzeti u obzir kada to budemo sutra usvajali. Ne smijemo dakle prihvaćati pravila koja idu iznad i djeluju više od Nagoja protokola. Drugo, ne smijemo prihvaćati pravila koja bi retroaktivno djelovala. Zatim, ne trebamo posebne fondove, na kojim, posebne fondove u kojima bi se slagao novac za koje se zapravo ne zna direktno od koga su došla, a u stvari od poduzeća i koncerna. Četvrto, ne smije se staviti privilegija, prioritet uzgajivača nikad dovesti u pitanje i na kraju ne smijemo ničim dalje ugroziti poziciju naših uzgojivača. Ako to uspijemo, mislim da ćemo donijeti adekvatne regulacije od kojih će koristiti mala i srednja poduzeća e, na temelju nagojenog protokola Europi. Gospođa Klas, hvala lijepo na riječi. Štovane kolege, međunarodni sporazum o protokolu iz Nagoje treba biti naša smjernica u Europskom parlamentu. Trebamo paziti na to da se ova dobra međunarodna osnova za Europu e, ostane i da ne bude pre, da se ne zakomplicira i ne oteža previš, prevelikim brojem pravila koje bi se donijeli. Bitno je da se zahtjevi koje Europska unija postavlja prema konformnosti bio diverziteta da bude dakle dugoročno uzeta u obzir kod svake prehram, u svim prehrambenim artiklima industriji i proizvodnje. Jer samo će na taj način biti naša poljoprivredna industrija u stanju zadovoljiti potražnju izazove velikog dijela stanovništva i samo tako će zapravo stanovništvo svijeta to koristiti. Vrijednost i značenje vrsti sjemena su već e, u i bioraznolikosti naših vrsti su već e, spoznate u svim diskusijama Europskog parlamenta i izjava od 10.5.2012. o patentiranju bitnih bioloških postupaka je decidirano zauzela stajalište prema tome. To temeljno načelo se i u buduće mora čuvati. Daje pravnu sigurnost svim koji u poljoprivredi primjenjuju inovativne metode, a isim toga se brine zato da se e, i seljaci i u buduće poljoprivrednici mogu za dakle služiti genetičkim materijalom, resursima koji u početku bez regulacije njima nisu bile tako lako dostupni. Dakle, završit ću zapravo s jednim apelom za praktično rješenje. I stoga molim da se našem povjereniku da mandat za pregovare kako je pregovaranje kako ne bi Europa bil zaostala na pregovorima i kako ne bi bez nas bila donesene odluke. Hvala lijepa. A un solo i Hvala. Sada imamo spontano javljanje za riječ. Imamo jedan zahtjev. Dakle, podsjećam da se ne može govoriti više od, duže od jedne minute. Gospodin Paška, imate riječ. Ovaj prijedlog je u biti transpozicija međunarodnih sporazuma u zakonodavstvo Europske unije. Protokol iz Nagoje koji je tako prednesen jest važno sredstvo da se bori protiv biopiratstva i da se bori za zaštitu genskih materijala jer profiti od upotrebe genskih materijala koji dolaze iz razvijenih zemalja najčešće završavaju u džepovima e, oni koji ih koriste i moramo mi paziti da to bude raspodijeljeno na pravičan način, no komisija dovoljno e, nije se usredotočila na e, uravnoteženu raspodjelu prihoda od e, genetskih materijala. Dakle, tu moramo usvojiti neke amandmane. Što se tiče patenta, isto tako treba uvijek napomenuti koji je država podrijetla i da se pomogne zemljama, dakle davateljima, da uvijek budu imenovane i ako to budemo formulirali na bolji način, onda će biti u redu. I u tom slučaju možemo e, ostvariti ideju protokola. Hvala sada dajem e, potočniku e, riječ da odgovori na postavljena pitanja. Hvala. Neću dugo govoriti. U biti, pitanja su bila jasna. Pitanje gospodina Gebrandija. Ne, ne radi se o tigru od papira. Dakle, prijedlog za urbe ABS e, primjenjuju se dakle e, na E, novu uporabu i to je nešto što smo rekli u više navrata. To, e, komisija nije baš e, sretna s tim takvim rješenjem, no ja mislim da ipak ovo izvješće može biti dobar teme za pregovore između Europske unije i drugih institucija. Mislim da je postojeći, postojeći stav takav da vrijedi potruditi se da dobijemo mandat s kojim bismo mogli sjesti za stol. Ne bit za tim stolom imalo bi ogromne posljedice koje bi bilo dosta teško predvidjeti. Dakle, želim završiti s nečim što e, s čim ste vi završili već prošle godine, jer prošle godine je Europski parlament tražio od komisije da e, ponudi zakonodavni okvir da se e, da se ratificira protokol iz Nagoje što je prije moguće. Danas ja vas pozivam da donesete pozitivno e, rješenje o e, tijekom sutrašnjeg glasovanja jer to će biti ključni korak da se da Europskoj uniji mogućnost da uradi upravo ono što ste vi od nas tražili. Hvala. Evo dolazimo do kraja rasprave. Gospođo Belije, imate dvije minute kako biste zaključili. Hvala vam predsjedniče. Neće mi nužno trebati dvije minute, rasprava je bila bogata i zahvaljujem još jednom svim izvjestiteljima u sjeni. Želim u ovom trenutku samo istaknuti jednu stvar. Ako je izvješće izglasano ako izvješće sutra bude bez svog, ako sadržaj njen ključni bude e, odbačen, onda više nećemo moći e, ravnopravno sudjelovati u pregovorima s vijećem. Cilj je ratificirati protokol iz Nagoje što je prije moguće, no mislim da imamo stvarnu odgovornost i u ime europskih e, građana i europskih interesa, ne nacionalnih ili industrijskih e, e, interesa. Dakle, mi moramo u ime Europljana nositi taj pregovor u zajedno dakle sa komisijom i vijećem stvoriti nešto što će biti dosljedno zahtjeva i iščekivanja naših sugrađana i nešto što bi moglo dati maksimum našim e, sugrađanima. To sam htjela reći jer e, imati izvješće koje će, bit, koje će ostati bez srži svoje, on, to nam neće omogućiti da e, na konferenciji, na međunarodnoj konferenciji krajem 2004. godine u Koreji išta napravimo. Dakle, želim privući vašu pozornost na to i na glasovanje koje će sutra biti održano i da imate na umu da je e, stav komisije Envi e, stav koji je dugo o kojem je, o kojem je dugo pregovarano i to je pitanje kompromisa. Samo želim još jednu stvar dodati. Kada govorimo o novim upotrebama, tu nije riječ o retroaktivnoj primjeni. Uopće ni u jednom trenutku nije bilo riječi o retroaktivnosti. To je dezinformacija, to je lažna informacija. Ja sam bila i u Nagoji i sjećam se mandata koji smo dobili za vijeće, za komisiju. To je sve bilo e, nešto o čemu smo pregovarali sa Afričkom unijom i sa svim e, zemljama, trećim zemljama, dakle nije odbačena je ideja retroaktivnosti. Ne želim se upuštati uopće u raspravu e, o kojoj ćemo bez veze gubiti riječ. Dakle, tu se ne radi o retroaktivnosti, već o tome da se odluči u datom trenutku kada će biti primijenjen, primijenjena uredba i protokol iz Nagoje. Dakle, cilj je da postoji samo jedno pravilo koje će se primjenjivati na sve gospodarske čimbenike u Europskoj uniji. Dakle, tu se radi o e, pravnoj sigurnosti koja će vam omogućiti da se izbjegnu distorzije unutar Europske unije. Imam jedan primjer koji često koristim i s ovim ću završiti. Zamislite da Europska unija e, sutra e, odluči da e, na cesti možemo voziti 110 na sat. Mi vozimo 110 i onda odlučimo da se pređe na 70 km na sat. Da to bude novo ograničenje i onda europljani koji su kupili e, novi auto prije te uredbe oni mogu i dalje voziti 110 km na sat a oni europljani koji nakon primjene e, te uredbe naš, kupe e, novi auto bit će ograničeni dakle moće voziti najbrže 60 km 70 km na sat Možete u to zamisliti? <laughs> Dakle, ja mislim da sam bila dovoljno jasna. Kad govorimo o novim primjenama, ne, ne znači tu da ćemo primjenjivati e, protiv neke stvari. Ne, u onom trenutku kada bude primjenjeno, da se treba primijeniti na, sva, e, e, na sve europske tvrtke na jednak e, i pravitan način. Zaključujemo ovu raspravu, dakle. Sutra će se glasati u podne. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, usmeno pitanje upućeno komisiji o strategiji unutarnje sigurnosti